Okay, Prelazimo na obrazloženje glasanja. Krećemo sa prvim izvještajem gospođe Krispak. Prvi govornik je gospodin Deva. Imate jednu minutu, izvolite. Gospodine Deva. Mr. Deva. Mr. Deva. Ako želite govoriti, ako ne želite, ne morate. Gospođo predsjedavajuća, jedna od najbitnijih stvari koje su proizašle iz naše pravne tradicije iz Ujedinjene kraljevine je tradicija Magne Karte. A to je da se nitko ne smije uhititi bez valjanog razloga i ne smije e, biti zadržan u pritvoru bez opravdanih razloga. Ta tradicija koju svi, uključujući i monarhiju, poštuju, ta je tradicija jedan od najva, jedna od najvažnijih karakteristika našeg pravnog sustava pretpostavka nedužnosti dok se ne dokaže krivnja. Ako imamo drugačiju strukturu, onda e, država postaje dominantni partner, a građanin postaje mlađi partner znači da najprije morate poštivati prava građana. Madam Morvaj. Gospođo Morvaj. Hvala vam. Pretpostavka nedužnosti e, i izvještaj o tome je vrlo važan izvještaj i zbog toga sam ja glasala za. Između ostalog i zbog toga što je pretpostavka nedužnosti jako važno načelo za naše građane. Uz pretpostavku nedužnosti se građani i pojedinci brane od e, ekscesa sile. To posebice vrijedi u slučaju sudskog postupka ili uhićenja koje je motivirano političkim razlozima. Takvih primjera ima u Rumunjskoj protiv e, Mađara u slučaju, poznatom slučaju Ištvana Beke. Zbog toga je pretpostavka nedužnosti važno, važna. I vlasti bi trebale vlasti su te koje bi trebale imati teret dokaza. To se još ne događa. uhićenje pojedinca i njegov pritvor je gospođa prekinuta. Hvala vam, a sada gospodin Pošpil. Hvala vam. Ja sam glasao za ovaj izvještaj. U jučerašnjoj raspravi sam objasnio zašto smatram da je bitno da imamo jedinstven e, kodeks za vođenje suđenja ili sudskog postupka u Europskoj uniji. Imamo i jedinstveni europski uhidbeni nalog, a jučer nisam stigao reći da je vrlo dobro da je nacrt ovog izvješća prošao i da je prošla verzija u kojoj su uklonjene neki od nedostataka prijedloga komisije. Dobro je da smo izbrisali izuzeće od pravila da vlasnici dokaza moraju uvijek biti na tužiteljskoj strani. Ne znam zašto je komisija željela prekršiti to osnovno načelo. Zatim, bilo je još nekoliko tumačenja koje su e, popravljena poput recimo definicije e, zakonskog postupka i mislim da je ovaj zapravo vezija dosta dobra. Gospodin Mamikins, hvala vam gospođo predsjedavajuća. pretpostavka nedužnosti je jedno od najvažnijih e, vrijednosti u pravnom sustavu. To je poput Biblije i mislim da isto vrijedi u cijelom svijetu. Ideja je vrlo dobra. Danas sam e, poduprijeo ovaj izvještaj i mislim da u kaznenim postupcima treba poštivati ova načela. I e, jako je važno da pojedinac ne bude e, optužen, da se ne smatra krivim dokle doista nije utvrđena njegova krivnja. Mislim da je ovo sve potrebno za našu zajednicu. Još jednom ističem da sam glasao za i to je važno za naš budući razvoj. Hvala sada gospodin Kelly. Hvala. Ja sam glasao za ovaj izvještaj. Drago mi je da e, je većina ostalih zastupnika također glasala za, zato što je ovaj prijedlog vrlo razuman. Uključuje se zabrana da javne vlasti pružaju informacije medijima ako bi to utjecalo na pretpostavku nedužnosti zatim e, načelo tereta dokaza, smatram da e, isto tako nije u redu da se suđenje vodi u odsudstvu optuženog. Svi, sve, ove sve, ova, sva ova pravila će osigurati da imamo e, poštena i transparentna suđenja. A to je naravno i jedan od temelja Europske unije, da se poštuju prava e, svih građana. Hvala vam. Hvala vam, a sada gospodin Hanan. Hvala vam. Prije 800 godina do, definirali smo načelo habeas korpus da ne smijete biti uhićeni ili zadržani bez valjanog razloga. A sada u ime stvaranja europskog kaznenog sustava i kroz mehanizam europskog uhidbenog naloga, to je načelo napušteno. Ja sam sudjelovao u jednom slučaju u mojoj izbornoj jedinici u kojem je jedan mladić E, što je bio vrlo e, jasan slučaj pogrešnog identiteta, proveo gotovo dvije godine u e, zatvoru u Grčkoj. U jednom od najgorih zatvora u Grčkoj i slučaj je odbačen istog trena kada je došao pred sud zato što se očito radilo da je, radilo se o tome da je riječ o pomješanom o zabuni identiteta. Tako da, evo, sada kada nam se nakon 800 godina od magne karte govori, ponovno govorimo o pretpostavci nedužnosti, pa to mi se čini e, nevjerojatno. Hvala vam, a sada gospodin Polčak. Hvala vam što ste mi dali riječ. Ja bih rekao da je prošla godina bila 800. E, godina od e, donošenja Magne Carte Libertatum. A za nas kao parlament bilo je bitno inzistirati ne samo na jamstvu za pošteno suđenje i pošteno vođenje postupka, već i na e, formalna pravila, na postupovna pravila koja definiraju pošteno suđenje u nekim zemljama ta su načela funkcionirala stoljećima i nije moguće oslabiti određena prava i određena jamstva koja između ostalog e, definira i Europska e, povelja o ljudskim pravima. Sva ta pravila definiraju i okvir za pošteno e, suđenje. Hvala vam. A sljedeće je izvješće gospođe Ford, osobna zaštitna oprema. Prvi riječ ima gospodin Maminkis. Jako je važno da definiramo mm, posebne mjere za zaštitnu opremu. Ovo područje o ovom području govorimo još od 1989. I došlo je vrijeme da moderniziramo tu direktivu. Jer je to potrebno za zajedničko tržište. Mislim da je osobna zaštita oprema vrlo bitna, bilo da govorimo o vatrogascima, o vojnicima ili ostalim ljudima kojima je u njihovim poslovima ta, potrebna, ta oprema potrebna. E, moramo zajamčiti visoku kvalitetu opreme. Ovo je jako dobar izvještaj i još bih jednom istaknuo da sam glasao za izvještaj. Hvala. Sada gospodin Kelly. Hvala. Ja sam također glasao za ovaj izvještaj. Izvjestiteljica je odradila odličan posao i moramo je pohvaliti. Proizvodi moraju proći procjenu sukladnosti i kontakti bi trebali biti navedeni na proizvodu. Podržavam mm, i zahtjev što se tiče jezika i smatram da treba koristiti e, jezik kojeg potrošači lako razumljuju. To je obveza proizvođača da su upute jasne i razumljive. Stoga transparentnost i učinkovitost su od ogromne važnosti ako želimo osigurati maksimalnu zaštitu europskih građana.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 zaštita mora ići ruku pod ruku sa tehnološkim razvojem. Naravno, tu ima mnogo mogućnosti, ali i opasnosti. A sve to usko povezano i sa načelima jedinstvenog tržišta. U skladu s time moramo unaprijediti standarde zaštita. To će imati učinke na proračun i na proračune tvrtki ja sam podržao ovaj prijedlog i čestitam izvjestiteljici na odlično odrađenom poslu. Odlučio sam e, usporediti argumente za i argumente protiv i što se tiče osobne zaštitne opreme, mislim da ne bismo smjeli izgubiti e, mogućnosti koje će nam donijeti nove zakonske e, preporuke. Mislim da moramo održati e, vrlo visoke i stroge standarde. Hvala vam. Mm, prelazimo na izvješće Štiler, aparati za plinovita goriva. Gospodin Maminkis. mnogi stanovnici Europske unije koriste naftu ili drvo ili e, biomasu za zagrijavanje vlastitih domova. No uređaji na plinovita goriva su jednako e, popularni. i moram podržati ideju da moramo unaprijediti e, sigurnost ovih uređaja te na taj način zaštititi ljude. Ljudi mogu nastradati ako koriste ove uređaje na plinovita goriva, ako uređaji nisu ispravni. Stoga standardizacija ovih uređaja je ključna. Mislim da je ovo dobar prijedlog. Hvala vam. Sada gospodin Kelly. Hvala vam. Kao i u slučaju prošlog izvješća, izvjestiteljica Catherine Stiller zaslužuje našu pohvalu. Ovo je vrlo razuman izvještaj i ja sam glasao za. Na ovaj način ćemo bolje završiti e, unutarnje tržište. O tome smo slušali i jutros za vrijeme izlaganja predstavnika nizozemskog predsjedništva. To je posebice važno kad je riječ o plinu. Plin će i dalje biti vrlo važan energent čak i e, sada kada se okrećemo obnovljivim izvorima energije. Bez obzira na to, e, plin će i dalje biti će imati vrlo važan udio u energetskom miksu. Uređaj na plinovita goriva, ako nisu ispravni, mogu um, ispuštati CO2 koji uh, je koji je vrlo opasan. Hvala, a sada izvješće gospodina Lopeza iz Turisa Whitea o žičarama. Gospođa Anderson ima riječ. There are many thousands of cable cars operating in na više od tisuću žičara eh, je operativno danas u Europi i jako je važno da žičare budu sigurne. Ovo novo zakonodavstvo će osigurati eh, nove eh, standarde za izgradnju žičara u urbanim sredinama te u sportskim okruženjima. Pozdravljam nova pravila i činjenicu da je ovaj parlament većinom ih podržao. Isto tako podržavam sve ono što je učinjeno do sada kako bi se unaprijedila sigurnost e, žičara i e, smatram da bismo trebali imati jasnija pravila i stroži e, režim kazni kako bi se prekršaj strože kažnjavali. Hvala vam. Sada gospodin Mamikis. Europska unija je lider u e, korištenju žičara oko 17 oko 1700 žičara u Europi i to je oko predstavlja oko 60% ukupnog broja žičara u svijetu. Zatim mi smo i lider u proizvodnji tih žičara i zbog toga je bitno da novi da nova uredba donese bolja pravila u usporedbi sa um, starom uredbom. Dakle, novi standardi će se primjenjivati, a tehnička i nova tehnička pravila. Jako je važno i da starije instalacije da povijesne instalacije ne padnu žrtvom ovih novih pravila. Hvala vam. Hvala. A sada gospodin Kelly. Hvala vam. Kao u slučaju prethodna dva izvještaja, ja sam glasao zapravo e, ovaj nam izvještaj daje priliku da dovršimo naše jedinstveno tržište i ja sam glasao za. Bio sam prisutan jučer na raspravi i mnogi su zastupnici govorili u, u potporu tom izvještaju i to ne čudi. E, ovo zakonodavstvo možda neće dobiti veliki publicitet, no bez obzira na to e, ono će osigurati e, sigurnost naših građana. Moramo imati sigurne žičare sigurne dijelove i svu prateću infrastrukturu. I to je naravno bitno za naše građane. Drago mi je da su povijesne žičare isključene iz područja primjene ovog zakonodavstva. I još jednom čestitam e, izvjestitelju. Hvala vam, gospodin Hanan nije ovdje. Prelazimo na sljedeći izvještaj o mirovni proces u Kolumbiji. gospodin Pošpil. Hvala vam. Ja sam glasao za ovu rezoluciju i htio bih nešto reći zato što vrlo često govorimo o kršenju ljudskih prava u svijetu. Govorimo o bojnim sukobima, u građanskim ratovima. A ovdje imamo jednu pozitivnu iznimku. usvojili smo rezoluciju kojom pozdravljamo mirovni proces u Kolumbiji. Zato mi je bilo jako drago da sam glasao za ovu rezoluciju, zato što nakon 50, 15 godina građanskog rata u Kolumbiji sada napokon e, vidimo tračak nade da će sukob završiti i da će e, vlada uspjeti sklopiti primirje sa pobunjeničkim skupinama. Ovaj se sporazum priprema već četiri godine. Ratifikacija će biti dovršena ove godine i mir će ove godine doći u Kolumbiju. Hvala vam sada gospodin Minkis. Hvala vam. Građanski rat u Kolumbiji je mm, jedan od najdužih sukoba u modernoj povijesti. Na stotine tisuća žrtava mnogi eh, civili, mnogi su i oteti. Ja sam se prošle godine sastao sa predsjednikom Kolumbije kada sam kao dio delegacije Pučana putovao u Kolumbiju. Mm, mislim da je jako dobro da je prihvaćen e, peti članak općeg sporazuma o e, žrtvama. To je jako dobar korak. Poteškoće je bilo mnogo. Tu su sudjelovali predstavnici Čilea, Norveške, čak i predstavnici Vatikana. I drago mi je da smo mi kao Europski parlament pomogli u postizanju mira. Hvala vam. I ovime smo završili e, i ovaj izvještaj i prekidamo sjednicu do 15 sati.